nacija su sve više ugrožena na razini svijeta. Uzroci su više suki rat, siromaštvo, sukobi. Još uvijek postoje autoritatni režimi. I zbog toga smatram da bi trebali biti vidljiviji i dosljedniji na razini Europske unije kada se radi ovome kako bismo poticali poštivanje ljudskih prava i demokracije u trećim državama. Kako to možemo konkretno učiniti, to sam pokušao objasniti u trima glavnim dijelovima nasada izvješća. U prvom dijelu teksta sam se usredotočio na instrumente koje Europska unija koristi za promicanje ljudskih prava i demokracije u trećim državama. Također sam objasnio da bi naše akcije mogle imati više rezultata kada bi mogli maksimizirati učinkovitost tih instrumenata. Europska unija već nekoliko godina razvija i očava različite instrumente koje mogu omogućiti da ima određenu težinu u trećim državama po pitanju ljudskih prava i demokracije. Strateški okvir i plan djelovanja plan djelovanja koji je obnovljen ove godine. Dijalog o ljudskim pravima su isto tako veliko, velika važna stavka u našim izaslanstvima. Imamo dakle čitav niz instrumenata koji možemo podržati ovu politiku. I stoga je došao trenutak da se Europska unija usredotoči na provedbu. To je glavna poruka koju sam htio proslijediti u ovim poglavljima u prvom dijelu teksta. I kao što ste i mogli vidjeti, imamo nekoliko podpoglavlja. Ja sam smatrao da je važno da kao prvo vrlo ozbiljno shvaćamo godišnja izvješća koje izrađuje Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje koje vijeće usvaja. Ta godišnja izvješća bi trebala biti e, manje opisne prirode i više analitičke prirode. Dakle, ne treba nam jednostavno samo popis, samo opis stanja. Zatim isto tako predlažem da naš štab izražavamo i pomoću novog plana djelovanja koji svakako predstavlja korak u naprijed, ali za kojeg je potrebna određena paža određen napor kako bi doista njegova provedba bila uspješna. Zatim isto tako sam eh, krenuo na reviziju svih instrumenta koje Europska unija ima za promicanje ljudskih prava i demokracije u svijetu. Imamo posebnog predstavnika za ljudska prava, strategiju o ljudskim pravima za svaku državu, kontaktne točke, dijalog o ljudskim pravima s trećim državama smjernice za ljudska prava i tako dalje. Dakle, svaki od tih instrumenata um, sam opisao pomoću preporuka. Mislim da trebamo imati preporuke koje bi onda iznijeli kao Europski parlament čime bi onda Europska unija imala povećanu učinkovitost po pitanju ljudskih prava i demokracije. Zatim isto tako, europska vanjska politika može se infine gledati isto tako i kao instrument za promicanje demokratskih ljudskih prava, kao i akcija Europske unije kroz razne multilateralne organizacije, tako da sam se kasnije onda usredotočio na te dimenzije, na kraju e, prvog dijela izvješća. Poruku koju sam htio odaslati je jasna, barem se nadam, dakle da moramo maksimalno koristiti E, tu dimenziju naše vanjske politike kako bi ojačali poštivanje ljudskih, ljudskih prava i demokracije u trećim državama. Naravno, tu se referiram na trgovinsku politiku Europske unije, na politiku razvoja, ali isto tako i na politiku proširenja i susjedstva. To su politike koje doista imaju potencijal da e, pridonose kakvoći ojačanja ljudskih prava i e, demokratskog načela. Što se tiče našeg sudjelovanja u multilateralnim organizacijama, Europska unija mora biti aktivna, angažirana, a države članice moraju zauzeti zajednički stav kako bi imali onda što više vremena za pripremne aktivnosti sa državama izvan Europske unije. Treći dio mog izvješća tiče se e, dvijema dimenzijama koje se spominju u samom naslovog teksta, dakle ljudska prava i demokracija, a želim staviti povećan naglasak i na jačanje demokracije. U tom drugom dijelu sam pokušao vidjeti e, na kojim to područjima EU može raditi e, sa svojim stručnošću i sa svojim naporima na ukidanje smrtne kaze, na slobodu mišljenja, e, na prava žena, prava djece. To je nešto što spominjem tu u tom dijelu, ali želim biti vrlo jasan. U ovom dijelu teksta nisam htio navesti sva moguća priznata prava, niti sam htio iscrpno objasniti sve mogućnosti koje Europska unija može koristiti za djelovanje. Dakle, još jednom, nije smisao tog izvješća da imam beskrajan popis i tražio sam isto od kolega da pokušavaju ne gurati ovaj tekst u tom smjeru. Ja nisam htio imati tekst od pet stranica sa samim popisom koji bi i unatoč bio još uvijek nepotpun nego sam htio naznačiti neke prioritetne mogućnosti za djelovanje. Zatim sam isto tako htio shvatiti vašu pažnju na činjenicu da je promicanje demokracije do sada e, bilo marginalizirano pitanje na razini Europske unije e, kada se radi o našim odnosima s trećim državom. Mislim da je važno da podrška Europske unije u postupku demokratizacije i konsolidacije demokracije e, bude značajnija kao što kažem u 75. stavku, prava su povezana s demokracijom. Ne možemo imati jedno bez dvoje i ne možemo eh, imati nepoštivanje jednog. Mislim da je to vrlo jasno i to ne smijemo relativizirati. U politici Europske unije bi stoga demokracija trebala zauzimati važnije mjesto i mislim da bismo trebali razmišljati o toj demokraciji ne samo kada se radi o izbornom kontekstu, mislim naravno izborni proces je vrlo važan, mi to svi znamo, ali mislim da bismo trebali još ići i dalje samo od tih pukih trenutaka izbora. Trebali bismo gledati kako izgleda demokracija, sloboda, izražavanja, okupljanja, udruživanja i sama vladavina prava. To je izuzetno važan aspekt. Demokracija je povezana sa pravosuđem, sa e, nezavisnim e, upravljanjem i tako dalje. I mislim da moramo naše vanjske politike usmjeriti u tom smjeru, dakle ojačati demokratske prakse i naravno braniti ljudska prava. I eto, to je vrlo kratko, dakle, ono što ja predlažem u ovom nacrtu izvješća. Po mom mišljenju Europska unija može bolje koristiti instrumente koje smo razvili u protekle nekoliko godina. E, treba se baviti prije svega provedbom tih instrumenta i to je ono na što bismo se trebali sudotočiti. Isto tako trebamo biti dosadni i zaključit ću s time da trebamo biti dosadni s, nama samima. Dakle, to je stavak broj tri. E, dosljednost i koherentnost vanjske unutarnje politike Europske unije je od ključnog značaja kako bismo imali utjecaja na međunarodnoj sceni. To je nešto što trenutno jako ugrožava trenutna kriza. Ali ja želim reći isto tako da ovaj, ovo trenutno izvješće svakako nije um, nešto što ima za cilj uh, riješiti krizu i pozivam kolege da ne pokušavaju rješavati izbjegličku krizu putem ovog izvješća. Ovo izvješće pred vama nije prilika da govorimo o poštivanju ljudskih prava i demokracije unutar država članica. To je nadležnost odbora Libe. Naravno, sve nas zanima razmjena mišljenja, razmjena gledišta između našeg odbora i odbora Libe. Ali nemojmo pokušati raditi posao umjesto naših kolega u odboru Libe kako bismo govorili o državama članicama Europske unije. Znam da ta sklonost postoji i ja to želim sada to ovom prilikom e, obeshrabriti zato što se tu radi o poštivanju ljudskih prava i demokracije u trećim državama kao što stoji u samom naslovu iz, izvješća. I završit ću s time što ću reći da sam vrlo sretan što ću u idućih nekoliko tjedana moći pregovarati sa izvjestiteljima u Sijeni. Mi smo već započeli sa razmjenom gledišta, ali smo imali dva sastanka sa predstavnicima civilnog društva i sa predstavnicima SVD-a. Tu ću se zaustaviti, ja želim se ispričati što sam malo oduljio. No, htio sam na neki način sažeti e, sadržaj, a istodobno e, pomalo i naznačiti koji je to okvir za izradu našeg izvješća, kako bi naše izvješće bilo na kraju krajeva čitljivo e, i koncizno. Mislim da je bitno da bude čitljivo. Ovo izvješće ne treba pretvoriti u masu ideja koje možemo naći u čitavom nizu drugih dokumenata i koje neće doprinijeti tome da riješimo ovo pitanje e, tako što ćemo dodati sve te silne dodatne stavke. Hvala vam gospodine Preda. Sada predam riječ izvjestiteljem u sjeni. Malo smo u zaostatku, kao što možda i vidite. Kao prvo gospođa Post iz Kluba zastupnika socijaldemokrata, a zatim gospodin Demis Maker, ECR, e i zatim gospođa Lohbiler iz Kluba zastupnika zelenih. Dakle, molim vas da se pridržavate vaših dvije minute za govor. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Kao prvo, u ime gospodina Banzijera ja bih htio vam prenijeti njegove isprike jer on ne može biti prisutan danas, ja ga zamjenjujem. On je na parlamentarnoj misiji u inozemstvu, predao mi je svoj dokument i ja ću vam ga sada pročitati. Dakle, kao prvo, htio bih zahvaliti izvjestitelju Predi na njegovom radu kojeg je do sad e, učinio. Kao bivši izvjestitelj za godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2013. godinu, ja znam kolika je važnost tog izvješća, te se nadam da ćemo uspjeti e, surađivati u pozitivnom duhu i u konstruktivnom duhu, kao što je to bio slučaj i na posljednjem izvješću. Europski parlament je uvijek smatrao godišnje izvješće o ljudskim pravima važnim instrumentom kako za procjenu e, i za informiranje europskih građana o stanju stvari vezano uz politike koje čini Europska unija na tom području. U tom smislu ja pozdravljam da u ovom prvom nacrtu već imamo jasne naznake i sugestije Europskoj službi za vanjsko djelovanje, prije svega kada se radi primjerice o korištenju europskih delegacija i kontaktnih točaka. Potreba da imamo jasne pokazatelje u europskim smjernicama, praćenje i učinkovita provedba klauzula o ljudskim pravima u međunarodnim ugovorima između Europske unije i trećih zemalja. Potreba da se poveća pažnja na borce za ljudska prava. Unatoč tim pozitivnim točkama ja imam neke kritične primjedbe kako što se tiče strukture, tako i samog sadržaja ovog izvješća. Što se tiče strukture kao prvo, mislim da je ova raspodjela u poglavlje koje je izvjestitelj izvršio malo nejasna. E, naslovi su preopćeniti i nisu jasno podijeljene teme. Ja bih u tom smislu više koristio tematski pristup od prošle godine. Što se tiče sadržaja, priznajem tu da ovdje u potpunosti nedostaju neke od tema koje su od prioriteta ne samo za socijaldemokrate, već i koje su međunarodno priznate važne teme u smislu zaštite e, ljudskih prava. Evo tu ću sada dati nekoliko primjera, primjerice prava žena i djece, poveznica između ljudskih prava i razvoja, poveznica između ljudskih prava i korupcije, LGBTI prava, seksualna i reproduktivna prava, prava osobe s invaliditetom, akcije Europskog parlamenta po pitanju ljudskih prava i uloga interparlamentarnih delegacija, te klimatske izbjeglice. Gospođo Post, molim vas, možete nam i poslati taj papir kojeg imate od gospodina Pancijerija. Molim vas, završite sada. Da, da, svakako. Dakako, većina amandmana socijaldemokrata će biti usredočena na ta pitanja. Imaćemo prilike o tome raspraviti na idućim sastancima izvjestitelja u Sijeni. Hvala vam u ime gospodina predsjedja. Hvala vam lijepa gospođa Post, gospodin Demis Maker. Hvala vam lijepa. Gospođa predsjedavajuća. Pokušat ću se pridržavati svog vremena za govor. Ja želim zahvaliti izvjestitelju. Želim mu čestitati prije svega na njegovom pristupu. Naravno, ovo ne može biti iscrpni popis eh, kojim se pokriva, pokriva apsolutno sve, ali mislim da ste se dobro usredotočili na neke teme. Mislim da je to vrlo pozitivno. Ovo je važno izvješće zato što su ljudska prava svakako jedna od eh, stupova Europske unije i to treba i dalje ostati tako. Imamo instrumente, ti instrumenti su vrlo važni, i izvjestitelj je to i rekao. Dakle, stavio je naglasak upravo na to. I ako mi dopustite, da sam ja htio naglasiti neke stvari, ja bih rekao da je važno da Europska, Europski fond za demokraciju bude isto tako važan instrument za pružanje e, podrške u razvoju civilnog društva u trećim državama. To je u skladu s onim što ste rekli. Ja se slažem s time da nam treba jedna vrsta proširenog mehanizma s kojim bismo držali pregled nad stanjem vezanom uz dijalog o ljudskim pravima i taj dijalog treba proći reviziju ako je to potrebno. Također su nam potrebne jasne operativne smjernice. Imamo sada već smjernice unutar Europske službe za vanjsko djelovanje, ali ja mislim da bi te smjernice trebale još više biti e, operativne. Slažemo se s pozitivnom procjenom vezano uz imenovanje posebnih predstavnika, dakle posebnog predstavnika za ljudska prava, ali ja se ne slažem s vama u potpunosti kada se radi o onome što ste rekli vezano uz dosljednost naših unutarnjih i vanjskih politika. Nisam u potpunosti uvjeren da je ovo, ovo pravo izvješće da o tome govorimo, ali da se vratimo evo na nešto što smo malo prije rekli u okviru razgovora o Bjelarusu. To može biti važno za našu vjerodostojnost. Dakle, trebamo postići tu dosljednost, ne smijemo upirati prstom u druge države i zaboraviti pogledati se u zrcalu. Tu se radi o vjerodostojnosti. Hvala vam lijepa gospodin Demesmeker. I sada gospođa Lohpiller, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajući, želim isto tako zahvaliti gospodinu Predi na vrlo iscrpnom izvješću. Ja se isto tako slažem sa ovim konsultativnim sastankom kojeg je gospodin Predi organizirao sa predstavnicima civilnog društva što je bilo vrlo korisno, vrlo informativno. Što se tiče sadržaja, prije svega taj sve manji manevarski prostor za civilno društvo i to stanje u kojem trenutno rade borci za ljudska prava bi trebalo biti nešto što bismo trebali bolje odraziti u ovom izvješću i mi ćemo u tom smislu podnijeti amandmane. Zatim imamo neke sektorske politike koje se navode u izvješću, ali moj klub zastupnika bi htio to proširiti. Primjerice kada se radi o migraciji, Također se možemo baviti s pitanjima poput ljudskih prava i upotrebu mjera za kontrolu granica te pitanje priseljenja. Što se tiče e, kulturnih i socijalnih prava, ljudskih i poslovnih prava, to bi moglo igrati važniju ulogu, a isto tako imamo tu i borbu protiv nekažnjivosti e, i e, okvir humanitarnog prava. To je spomenuto u izvješću, ali mi, smo to još htjeli poširiti. I zatim postoje neka pitanja koje se nalaze u nacrtu, koje tu nedostaju, a mi mislimo da su oni od važnog, od, od ključnog značaja za ovo izvješće primjerice, ljudska prava i tehnologije jer smo nedavno usvojili vrlo dobro izvješće upravo o tome. Pitanje nacionalnih institucija za ljudska prava, politika za borbu protiv terorizma, krijumčarenje ljudima, što je spomenuto samo u okviru eh, EUNAFOR MED operacije, ali to je doista jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava u mnogim državama i mnogim regijama. Zatim otimanje zemlje i korupcija i kršenje ljudskih prava na području sporta. I još jednom da dakle, ponovim, možda bismo trebali vidjeti kakav nam je timing, zato što ovo izvješće pokriva 2014. godinu, a bit će usvojeno krajem 2015. godine. Rješenje bi moglo biti da u budućnosti tu pokrijemo i razvoje vezanog ljudska prava koja ne spadaju nužno samo u tu kalendarsku godinu, već E, koje pokrivaju i razdoblje sve do samog usvajanja tog izvješća. To bi onda možda moglo biti aktualnije i moglo bi podići veću prašinu. Hvala vam gospođo Lohpiler. Sada ću dati riječ predstavnicima iz komisije. Opća uprava DEFKO, gospođa Jan Vil, izvolite. Da, izvolite. Ispričavam se, ću vama prvo riječ, ako mi dopustite. Hvala mi po pa, gospođo predsjedavajuća, vrlo kratko. Htio bih zahvaliti izvjestitelju na izvjestnom izvješću. Mislim da tu doista e, imamo izvrsne stvari i e, želimo dati priznanje tom radu kojeg je napravio on i njegov tim. Samo nekoliko primjedbi u ovoj fazi. Kao prvo, eh, želim spomenuti činjenicu da je Europska komisija usvojila plan djelovanja prošli tjedan. To je vrlo važna stavka Čuli smo sada, gospođa Lohpil je rekla da se nalazimo u 2015. godini, a da, smo sa, da, da su radili u 2014. godini, ali može bi mogli to spomenuti, dakle tu činjenicu da smo prošli tjedan to usvojili. I zatim pristup e, vezano s ljudskih prava, to je nešto o čemu radimo, to nam je vrlo važno. Prošle godine smo usvojili e, jedan toolkit e, koji nam pomaže sa, sa mjerama i sa nekim tehnikama koje možemo prenijeti unutar Europske komisije da vidimo kako izgledaju određeni programi, ali isto tako mislimo vrlo brzo uspostaviti paket e, koji ima sve informacije vezano od kolega, uz ovaj pristup E, zatim stručnost, e, kapacitet koji bi trebao stajati na spolaganju i delegacijama kako bi pomogli našim kolegama da tu dimenziju u potpunosti u svoje, u svoje oblike suradnje. Jedna vrlo važna stvar e, što smo uspostavili u komisiji prošle godine i što trenutno koristimo, dakle to je upravo to bilo i to sam htio naglasiti, a vidim da, da su dvije minute već prošle pa bih se tu zaustavio. Hvala vam lijepa. Na... Hvala vam. A sada dajem, gospodinu, dajem riječ gospodinu Ricardo Seriju iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam. Ja ću također vrlo brzo komentirati. Pozdravljam ovo izvješće, jako smo lijepo surađivali sa gospodinom Predom u proteklih nekoliko tjedana. Naše osoblje radilo na ovome i jako smo zadovoljni ovim oblikom suradnje. Nadamo se da ćete nastaviti e, u istom smjeru i mi smo svakako spremni nastaviti s ovom e, suradnjom i nastavljati vam pružati podršku gdje je potrebno. Nekoliko komentara o e, sadržaju. Sviđa nam se pristup e, gospodina Prende, bio vrlo e, sveobuhvatan, pokrio jako puno tema, ali opet nije bio e, previše detaljan. Postoji čitav niz vrlo zanimljivih preporuka i prijedloga, posebice kad je riječ o našim instrumentima. I mislim da u ovom kontekstu su jako lijepo istaknuti, bolje nego da je izvještaj mnogo duži. Mi sada analiziramo e, neke od preporuka, mogu spomenuti e, godišnji izvještaj kojeg mi objavljujemo svake godine. Mm, tu ima također čitav niz preporuka i slažemo se da izvještaj može biti i bolji. Nadamo se da ćemo ga uspjeti poboljšati. A kad je riječ o akcijskom planu, akcijski plan je kao što znate naš glavni instrument, usvajamo ga u e, srpnju i radimo na njemu zajedno sa e, općom upravom za razvoj. I kao što i izvještaj kaže, glavni izazov će sada biti provedba ovog važnog i detaljnog dokumenta. Zatim, mnogo je preporuka o e, instrumentima, o tome možemo razgovarati na sljedećim e, sastancima, te o provedbi ćemo vas izvještavati u sljedećim mjesecima. Hvala vam. Hvala vam što ste bili tako kratki. Mislim da je gospodin Preda to vrlo dobro definirao i mi ćemo slijediti vaš pristup, bit ćemo proaktivni i mm, dobro je ne uvrštavati u izvještaj sve što je tu potrebno, već biti stvarno konkretan i fokusiran. <laughs> Sedam minuta, je li vam dovoljno? Ne, ne, bit ću već kratak. Želim hvaliti kolegama i predstavnicima iz komisije iz SVD-a na njihovim intervencijama i na iznesenim primjedbama. Što se tiče stava kojeg je izrazio moj kolega Pancieri, Siguran sam da svakako možemo poboljšati jasnoću teksta ja sam prvi koji će se za to založiti jer kao što sam malo prije rekao, ja smatram da na kraju trebamo imati čitljiv rezultat. Dakle, ako predlažemo nešto što je nečitljivo E, onda možemo napraviti tako izvješće, ali nećemo tako ostvariti naš cilj. Dakle, na taj način ćemo dati nešto javnosti, a oni to neće moći pročitati. To nije moja ambicija. Moj cilj je izraditi nešto što će, što se tiče sadržaja, biti solidno, a što će istodobno biti lako za čitanje. Za uobičajenu javnost, a ne za stručnjake koji u tome mogu vidjeti sve nijanse. Naravno, tu želim odgovoriti na dio onih primjedbi koje iznijela gospođa Lohpilar. Svakako će biti stvari koje će naši kolege iz odbora za razvoj još dodati. Budući da sam to znao, nisam unio neke točke koje će svakako još dalje razviti naši kolege iz odbora za razvoj prije svega kada se radi o e, toj poveznici između pitanja ljudskih prava i određenih drugih problema kojima se na vrlo dobar način bave naši kolege odbora za razvoj. Budući sam i ja sam član odbora za razvoj, ja znam što mogu od njih očekivati. A sada želim isto tako zahvaliti gospodinu Demismakeru U potpunosti sam svjestan važne uloge koju igra Europski fond za demokraciju, a što se tiče dosljednosti naših politika i naše vjerodostojnosti, svakako sam spreman naći načine, alate s kojima bi to još i poboljšali. Gospođo Lohbiler, uvjeren sam Mislim, kao prvo želim vam zahvaliti, vi ste bili vrlo aktivni i u dijalogu kojeg smo održali sa civilnim društvom i bilo mi je vrlo drago moći nastaviti s vama suradnju. Ja se naravno sva, slažem s time da trebamo raspraviti o tome što se tiče bolje zastupljenosti primjerice civilnog društva i sa svim onim drugim što ste spomenuli pitanje borbe protiv nekažnjivosti, nacionalne institucije za ljudska prava, borbe protiv turizma i tako dalje. Ja sam potpuno se spreman diskutirati s vama kao i svim drugim kolegama o nekoj formulaciji koja bi nam omogućila da ostanemo u, toj viziji, dakle da imamo e, dobar čitljiv tekst. Još jednom zahvaljujem predstavnicima komisije i SVD-a na njihovoj suradnji, njihovim primjedbama. Što se tiče pitanja gospođe Lohpiler o razvoju vezano uz ono što se dogodilo u 2015. godini, ja sam htio da imamo kalendar koji bi nam dopustio da usvojimo ovaj tekst prije 2016. godine, jer naravno e, glasati u 2016. godini o izvješću koje se tiče 2014. godinu, mislim uživši u opciju sad razvoj u međuvremenu, e, to mi se ne čini primjereno. Naravno sada možemo vidjeti da li možemo tu naći neku težu da se usredotočimo dakle, na 2014. godinu, a da to spojimo istodobno sa tom potrebom da izrazimo nedavne razvoje. Ne možemo zanemariti ono što se dogodilo nedavno, ali ne znam, možda za budućnost možemo naći neki način da na vrlo jasan način uredimo te vremenske kalendare, da, da se uskladimo sa kalendarom Europske komisije i da vidimo i nedavno razvoje. Možda e, da vidimo svi zajedno u različitim odborima kako bismo to mogli učiniti. Hvala vam. Imat ćemo sastanke sa u sjeni i imat ćemo i naravno i dugu raspravu o amandmanima ovdje u našem odboru. Ispričavam se što, sam bio toliko dugačak. Hvala. Hvala vam, gospodine Preda. Mislim da smo imali dovoljno vremena da prođemo e, kroz sve ključne teme. I slažem se s vašom idejom da glasamo o tome ovaj mjesec. Hvala vam svima na vašim doprinosima. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda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 Uh, Hvala vam. Dobrodošli na ovu uh, razvijenu gledišta. Iznimno smo ponosni da je danas s nama tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda, gospođa Fatou Bensuda. Uh, prije vas je u naš odbor došao vaš prethodnik, gospodin Moreno Von Kompo, a i predsjednik i tajnik suda. Gospođa Bensuda je postala tužiteljicom Međunarodnog kaznenog suda, izabrana je e, konsenzusom od strane svih e, strana potpisnica od e, lipnja 2012. i pokriva najozbiljnije kaznene zločine u skladu sa člankom 5 rimskih statuta Sud je nadležan za zločin genocida, zločin protiv čovječnosti, e, zločin agresije i ratni zločin. Europski parlament neprestano pokazuje svoju predanost e, razvoju međunarodne pravde, kaznene pravde i stoga e, blisko prati i podržava aktivnosti Međunarodnog kaznenog suda od njegova osnivanja. U studenom 2011. parlament je pripremio e, izvještaj i usvojio rezoluciju o podršci Europske unije Međunarodnom kaznenom sudu. Ova je rezolucija naglasila potrebu da se e, sud podrži kroz političko i diplomatsko djelovanje, usvajanje izvještaja. E, se dogodilo nakon konferencije o rimskim statutima koja se e, održala u Ugandi u lipnju 2010. Rezoluciju koju smo usvojili u srpnju 2014. Parlament traži usvajanje e, zajedničkog e, stajališta o zločinu agresije te amandmane Kampala. Rezolucija također pozdravlja stav parlamenta te podršku Međunarodnom kaznenom sudu i podržava Europsku uniju i zemlje članice da i dalje podršavaju univerzalnost Međunarodnog kaznenog suda u, u svom zadatku ostvarenja međunarodne kaznene pravde. Pozdravljam i e, naše goste iz organizacije u kojoj sudjeluje više od 1200 e, parlamentaraca diljem svijeta. Ta je organizacija pokrenula kampanju za ratifikaciju i, e, i usvajanje rimskih statuta. Dobro nam došli, a sada dajem riječ gospođi Bensuda. Much and um, distinguished members Uvaženi zastupnici, predstavnici civilnog društva, dame i gospodo. Najprije bih eh, zahvalila mm, gospođi predsjedavateljici mm, pod odbora za ljudska prava, gospođi Eleni Valenciano. Ja je mijenjam, zovem se Beatrice Becerra. Elena Valenciano se ispričava što nije mogla doći. Dobro, zahvaljujem i vama što ste me pozvali. Uloga Europskog parlamenta e, je bila ključna u stvaranju političke volje još od 1990-ih i u pružanju podrške rimskim statutima, te bio je snažan podržavatelj Međunarodnog kaznenog suda od njegove uspostave. Svih 27 zemalja članica Europske unije su države potpisnice Rimskog statuta i drago mi je da imam e, mogućnost razgovarati s vama o, temama koja su nam od zajedničkog interesa. Ovaj pododbor se bavi čitavim nizom tema koje se dotiču ljudskih prava i promicanjem vladavine prava u, e, i demokratskih vrijednosti u trećim zemljama. E, sve su te teme vrlo usko povezane s onime čime se ja bavim povijest međunarodnog e, prava za zaštitu ljudskih prava i rimskog statuta kojima je osnovan Međunarodni kazneni sud 1998. je usko povezano. Od uspostave suda e, pojam odgovornosti dobio novo značenje i u kontekstu ozbiljnog kršenja propisa o ljudskim pravima. Međunarodni kazneni sud e, je nadležan za zločine, najozbiljnije zločine i sadašnje 123 stranke potpisnice su dale mojem uredu mandat da istražim i progonim počinitelje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i moguće i zločine protiv zločina agresije. Ta je nadležnost mm, za zločine koji su počinjeni na teritoriju e, zemalja potpisnica ili od strane državljana zemalja potpisnica, bez obzira na to gdje su e, počinjeni zločini. I mm, mandat može biti proširen od strane e, Vijeća sigurnosti UN-a koji pošalje dopis ili izjavom zemlje članice koja nije potpisala da daje nadležnost e, kaznenom sudu. Važno je reći da kazneni sud je komplementaran nacionalnim kaznenim vlastima i to je zapravo sud kao posljednje rješenje. I moj ured će intervenirati tada kada zemlje potpisnice nisu u mogućnosti ili ne žele e, procesuirati zločine koji su u nadležnosti e, kaznenog suda. Danas ću vam reći nekoliko riječi o radu mog ureda. Isto tako pokušat ću predložiti način na koje mm, Europski parlament i pojedini zastupnici mogu poduprijeti naš rad. Moj ured trenutačno provodi prethodna razmatranja u devet e, zemalja, u Palestini, u Palestini, Ukrajini, Ukrajini, Kolumbiji, Gvineji, Iraku i tako dalje. Kako bi se utvrdilo postoji li razumna osnova da se pokrene istraga. Dakle, ova faza prethodnog razmatranja nije istraga. To je proces prikupljanja informacija koji dozvoljava mojem uredu da se utvrde e, nadležnost i dopustivost. To posebice uključuje procjenu vrste i ozbiljnosti navodnih zločina, je li došlo do nacionalnih postupaka protiv istih osoba koje bi mogle biti odgovorne za, e, za zločine koje padaju pod našu nadležnost. E, poštivanje suvereniteta je od ključne važnosti prilikom odlučivanja hoćemo li nastaviti sa istragom ili ne. I sada bih e, spomenula nekoliko e, tih prethodnih razmatranja i dala vam više detalja o tome. Preliminarno razmatranje situacije u Palestini ide po svom tijeku nakon što je Palestina prihvatila nadležnost suda i pristupila rimskim statutima ranije ove godine. Ured odrađuje svoj mandat, baš kao i u slučaju svih ostalih e, razmatranja, uz potpunu neovisnost analizira zločine koje su počinile sve strane, e, u procesu potpune transparentnosti i nepristranosti prema e, jasno definiranim politikama i postupcima. Trenutačna prva faza se koncentrira na prikupljanju i analizi podataka iz svih pouzdanih izvora. U tu svrhu sam od početka e, pozvala sve zainteresirane strane da nam pruže sve informacije koje imaju te da surađuju sa našim uredom. Drago mi je da su se na taj poziv svi odazvali, sve strane i da zapravo ured je ostvario značajan napredak. I jako je važno da se rad ureda i pravni mandat i dalje podrživa. Što se tiče Ukrajine, Ured je pokrenuo prethodno razmatranje u travnju 2014. i to na temelju prve izjave, prve izjave Ukrajine da prihvaća e, nadležnost Međunarodnog kaznenog suda od 21. studenog 2013. do 22. veljače 2014. Analiza ureda se koncentrira na takozvane događaje e, sa Majdana koji su se dogodili u tom razdoblju. Kao što vjerojatno znate, 8. rujna 2015. prije nekoliko tjedana, ukrajinska vlada je podnijela drugu izjavu u skladu sa člankom 12. statuta, prihvatila nadležnost Međunarodnog kaznenog suda nad zločinima počinjenim na njezinom teritoriju od 20. veljače 2014. pa dalje, s tim da krajnji datum nije specificiran. Na temelju te izjave ja sam proširila opseg sadašnjeg prethodnog razmatranja kako bi se uključili svi zločini počinjeni na teritoriju Ukrajine od 20. veljače 2014. pa dalje u cilju utvrđivanja jesu li svi statutorni kriteriji za pokretanje istrage ispunjeni. Ukrajina nije potpisnica rimskih statuta, no sa ovom posljednjom izjavom, dakle bez krajnjeg datuma, prihvatila je nadležnost Međunarodnog kaznenog suda nad trenutačnim događajima u Ukrajini. Različiti izvori su pozvali Ukrajinu da ratificira rimski statut, a to je definirano i u e, pristupnom sporazumu između Europske unije i Ukrajine. E, što se tiče suda, ovo, bi svakako bila vrlo dobra vijest i pozivam parlament da vidi na koji način može e, pomoći u Kolumbiji 24. rujna kolumbijska vlada i e, FARC EP su zajedno poduzeli korake ne bili stali na kraj e, sukobima koji traju već desetljećima u toj zemlji. Moj ured to pozdravlja, baš kao i svaku drugu praktičnu inicijativu koja se pokrene ne bili se ostvario mir, naravno istovremeno stavljajući pravdu u centar. Slijedila sam mirovni proces u Kolumbiji godinama i nadam se da će ovaj sporazum dovesti upravo do toga, do mira i do pravde. Drago mi je da e, ovaj sporazum isključuje davanje pomilovanja za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti i cilj e, sporazuma je da se stane na kraj nekažnjavanju za najozbiljnije zločine. Kada budemo imali potpune detalje, moj će ured to pažljivo razmotriti u kontekstu naše našeg trenutačnog prethodnog razmatranja. Razvoji su još u e, ranoj fazi, no bez obzira na to, uvjerena sam da u slučaju Kolumbije takozvana sjena suda, kao što nas je jednom nazvao e, glavni tajnik UN-a, da je sada dakle napokon prihvaćeno da um, nekažnjivost za zločine i potpune ili bezuvjetne amnestije e, više nisu opcija. Situacija u Gvineji je također pokazala da faza prethodnog razmatranja nudi mojem uredu mogućnost da e, osiguramo ispunjavanje ciljeva rimskog statuta i potaknemo nacionalne postupke. Za vrijeme E, preliminarnog razmatranja 28. rujna 2009. o zapravo e, masakru na stadionu u Konakraju. E, ured je posvetio posebnu pažnju brojnim seksualnim zločinima i zločinima utemeljenima na rodu. Okupio je čitavu skupinu ključnih aktera poput Ureda posebnog izvjestitelja UN-a za seksualno nasilje u sukobima te organizacije civilnog društva te podršku Europske unije. Svi su oni doprinijeli jačanju kapaciteta nacionalnih vlasti u ispunjavanju pravde i davanju naknade e, žrtvama. I naravno, napredak je bio ostvaren, no kao i uvijek, ono što godinama gradite može se srušiti u nekoliko dana. Upravo u tom smislu, pred predsjedničke izbore u e, Gineji važno je da se održi mir i da se poštuje vladavina prava. I moj ured vrlo pomno prati tu situaciju. Ovdje želim još reći da neću oklijevati za otvaranje e, istranga u bilo kojoj od ovih e, devet situacija koje su trenutačno u prethodnom razmatranju, ako budem vidjela da su ispunjeni svi pravni zahtjevi rimskih statuta. Nakon što se ispune ti strogi kriteriji, moj ured je već otvorio istrage u devet situacija. Uganda, Srednjoafrička republika, dva slučaja, Sudan Darfur, Demokratska republika Kongo, Kenija, Libija, obala Bjelokosti i Mali. Ovdje ću spomenuti neke od tih situacija, dakle, e, koje su u fazi istrage ili već u fazi suđenja. No, dopustite da vam e, najprije kažem da sud nikada nije imao ovoliko posla koliko ima danas. I po time ne mislim samo na moj e, ured, već mislim i na suce i na tajništvo koji pružaju ključne usluge e, sucima i sudnicama, ali i svim strankama u postupcima, uključujući i pravnim predstavnicima žrtava. Baš ovaj mjesec mnogo se toga događa. U Kongu suđenje Bosku Ntagandi počelo je 2. rujna. Ovo je jako važno suđenje, zbog toga što moj ured e, inzistira da e, tumačenje međunarodnog humanitarnog prava uključi e, seksualno nasilje počinjeno protiv od strane vojne skupine protiv svojih svoje strane ovo suđenje Ovakva se suđenja odvijaju danas, a slučajeva jako mnogo u toj regiji. Prije dva dana, 29. rujna, pokrenuto je suđenje o, dakle, u e, Srednjoafričkoj republici, zapravo slučaj, protiv Jean-Pierre Bembe i ostalih zbog kaznenog dijela protiv pravosuđa i to posebice utjecanja na svjedoke. E, Ovi slučajevi, takozvani slučajevi članka 70, traže jako puno resursa, budući da ima pet su optuženika i ovo je zapravo najveće ovakvo suđenje do sada. Jako je važno poslati poruku da, se, da će utjecanje na svjedoke imati svoje posljedice. Moramo osigurati da svi oni da svačije odgovornosti, a posebice oni koji su odgovorni za ostvarenje pravde, da ne pokušavaju ometati mm, postupke. Što se tiče istrage u nedavnim sukobima u Srednjoafričkoj republici, moj ured trenutačno prati što se događa. Mir je nesiguran i budući da se svjetska zajednica danas okuplja u Yorku na marginama Opće skupštine UN-a, kako bi razgovarali o tome na koji način stabilizirati i doprinijeti razvoju u toj zemlji. Svi ovi incidenti riskiraju da nas vrate nekoliko koraka unatrag. Predsjednik Samba Panza je vodio vrlo važan proces prema miru i stabilnosti i demokratskim izborima i temeljila je svoj rad na, uh, upravo na pravdi i pravosuđu. Podržavala je između ostalog i rad Međunarodnog kaznenog suda i želim joj čestitati na hrabrosti i odlučnosti i nadam se da će i Europska unija poduprijeti te napore u izgradnji vladavine prava u zemlji koja je tako dugo vremena trpjela sukobe i nasilje. U Maliju prije nekoliko dana Ahmed al Mahti se predao sudu, to jest vlasti Nigera su ga predale sudu ovo je prvi slučaj u istrazi o Maliju <clears throat> i koncentrirao se na uništenje vjerskih i povijesnih e, spomenika. Naša je poruka jasna. To su ozbiljni zločini te napad na čovečanstvo. I ne, iz toga ne smiju biti nekažnjeni. Drago mi je da je moj ured mogao doprinijeti izvještavanju ovdje u Europskom parlamentu u, na tu temu u srpnju. No to je još jedna tema oko koje se međunarodna zajednica mora e, okupiti i zajedno djelovati kako bi se spriječili takvi zločini. Zastupnici parlamenta mogu odigrati jako važnu ulogu i osigurati da zakonodavna i financijska podrška budu primjerene. No dopustite mi da još e, se kratko osvrnem na sljedeći slučaj. 10. studenog u slučaju obale Bjelokosti počet će suđenje protiv bivšeg predsjednika Lorenta Gaboa i Charlesa Blea Gudea. Moj ured nedavno pokrenuo istrage o navodnim zločinima koje je počinila i druga strana u tom sukobu. Nažalost, ova druga istraga u obali Bjelokosti se odgađa zbog čitavog niza razloga, no uglavnom zbog e, nedovoljnih resursa te zbog toga nemamo dovoljno materijala za nastaviti e, istražne aktivnosti. Na kraju, u Ugandi, situacija u, u slučaju Ugande, pripreme za potvrdu e, optužbi, očekuju se u siječnju 2016. u slučaju e, bivšeg zapovjednika e, gospodnje vojske Dominika Ongvena. Ako tu još dodamo slučaj Bemba, tu čekamo e, presudu i Kenija Ruto slučaj i tu čekamo dakle fazu obrane moram vam reći da se neprestano poziva naš ured da djeluje i to e, od stupanja na snagu rimskog statuta i to je stvarnost s kojom se suočavamo svakoga dana nažalost e, zemlje uglavnom podržavaju sud no sve veći broj slučaja u proteklih nekoliko godina nije popraćen i značajnijim resursima, financijskim resursima. Ja se nadam da će nam Europski parlament pružiti podršku i kad je riječ o proračunskim zahtjevima. Možda kroz izjave podrške ili kroz konkretne mjere, kroz nacionalne, kroz države. S obzirom na ozbiljnost mogućih slučajeva i zločina koje je potrebno istražiti, jako je bitno da se zaustavi nekažnjivost u svakom slučaju. Međunarodni kazneni sud ne može biti rješenje kao odgovor na svo nasilje i sukobe. Kao čuvari rimskih statuta, zemlje potpisnice moraju uh, e, preute istražiti i kazneno progoniti počinitelje. Zastupnici u Europi i na globalnoj razini imaju ogromnu odgovornost u tom smislu jer moraju osigurati potrebne političke i financijske uvjete kako bi se to stvarno i moglo učiniti. Europska unija ima jako važnu ulogu u poticanju poštivanja načela pravde i vladavine prava u zemljama u kojima su počinjeni zločini koji su pod nadležnosti suda. Kao što sam već rekla, Europska unija je bila vrlo važan partner u borbi Međunarodnog kaznenog suda protiv nekažnjavanja i kroz podršku u izgradnji kapaciteta u trećim zemljama te kroz e, direktnu podršku sudu. Stoga vidim da postoji spremnost e, za e, suradnju i to od strane Europske komisije i pomoć koju će Europska komisija pružiti sudu kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava. Isto tako ne smijemo zaboraviti podršku organizacijama civilnog društva. To je ključno za podizanje svijesti i zagovaranje za međunarodnu e, kaznenu pravdu na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Vidjeli smo da Europska unija e, neće više financirati aktivnosti nevladinih udruga u promociji Međunarodnog kaznenog suda. Mislim da će to imati vrlo ozbiljne posljedice kad je riječ o vidljivosti i zagovaranju i dakle na terenu i na najvišim političkim razinama. A sud to doista treba. Europski parlament i zastupnici parlamenta su e, veliki pobornici Međunarodnog kaznenog suda. Parlament je izdo brojne izjave u kojima je izrazio svoju zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava u situacijama koje su pod nadležnosti suda i tražeći E, rješavanje tih sukoba. Isto tako smo svjesni različitih pitanja koje su e, zastupnici pojedinačno ili zajedničko postavljali Europskoj komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o svojim stavovima i aktivnostima o podršci Međunarodnom kaznenom sudu. Takve rezolucije i izjave pomogu podići svijest o potrebi da se kršenja ljudskih prava kazne te da se doprinese usklađivanju međunarodne kaznene pravde. Potičem parlament da nastavi sa svojom aktivnom ulogom u tom smislu zbog toga što politička, diplomatska i ostale vrste podrške, dakle uključujući one iz Europske unije, su ključne za moj ured i za sud ako želimo da sud nastavi sa svojim mandatom i doista stane na kraj nekažnjavanju u svim dijelovima svoga rada Međunarodni kazneni sud ovisi o suradnji sa ostalima, na primjer ovisi o državama koje moraju uhititi e, osumnjičenike. Deset pojedinaca je trenutačno u bjegu, a uhićenje i predavanje bjegunaca sudu je vjerojatno politički vrlo osjetljivo tema. E, snažna podrška međunarodne zajednice, uključujući i Europske unije, može to promijeniti. Moram ovdje istaknuti neuspjeh Južne Afrike da uhiti i preda sudu sudanskog predsjednika Al-Bashira za vrijeme samita Afričke unije koji se održao u Johannesburgu u lipnju. Nažalost, žrtve zločina koji su počinjeni u Darfuru još moraju čekati da se optuženik izvede pred lice pravde. a obveza zemalja potpisnica da izvrše uhidbeni nalog Međunarodnog suda je potvrđen od strane Međunarodnog kaznenog suda i Nacionalnog suda Južnoafričke republike. Suradnja od strane Vijeća sigurnosti UN-a je zapravo bilo poprilično razočaravajuće. No, Zbog toga je jako važno da nastavimo podržavati taj cilj i to molim i vas da učinite kroz vaše dosljedne izjave. Zbog toga što su dosljednost i nepristranost e, našeg mandata ključna načela za ostvarenje uspjeha, mi e, radimo u međunarodnom i složenom okruženju sa mnogim interesima i ponekad smo i mi žrtve posljedica političkih i gospodarskih odluka. U tom smislu, moj ured primjenjuje ista, iste zakone i iste standarde u svakom slučaju. Podržavatelji suda moraju imati na umu da nije moguće tražiti intervenciju Međunarodnog suda kad e, vam to odgovara, a onda negirati u nekom drugom slučaju. Na taj se način e, šteti kredibilitetu suda kao pravne institucije. Odbacivanje ili ignoriranje suda u određenim e, slučajevima će samo instrumentalizirati Međunarodni kazneni sud i potkopati legitimitet suda kao pravne pravosudne institucije. Uvaženi zastupnici, podrška Europskog parlamenta je ključna ako ćemo dovesti zločince pred pravdu i pružiti zadovoljštinu žrtvama. Moramo ujediniti naše snage i zajednički raditi ako želimo poslati čvrstu i dosljednu poruku da je čovječanstvo ujedinjeno u borbi protiv nekažnjivosti i mm, jasno reći da će počinitelji biti kažnjeni. I to je izazov, izazov kojeg nijedna država ili institucija mogu riješiti sami. Cijenim podršku koju nam je pružio Europski parlament i njegovi zastupnici i potičem sve nas da i dalje pronalazimo načine povećanja razmjene i podrške. Veselim se našim sastancima i suradnji i nadam se da će moj e, ured moći računati na vašu podršku. Hvala vam na pozornosti. Thank you so much. Hvala vam, gospođo Bensuda, na sveobuhvatnoj i lijepoj intervenciji. Reći ću sada dati kolegama, zastupnicima Europskog parlamenta, gospodin Demismaker, zatim gospođa Auken, gospodin Castaldo. Koliko biste se mogli ograničiti na oko tri minute, bit ću zahvalna. Pokušat ću, gospođo predsjedavajuća. No, Međunarodni kazneni sud je toliko važna institucija. Prije svega zahvalio bih gospođi Ben Saudi na sveobuhvatnom izlaganju i na posjetu Europskom parlamentu. Naš klub u potpunosti podržava e, sud To je jedna od najvažnijih međunarodnih institucija koje uopće imamo. Imam nekoliko konkretnih pitanja. Prije svega što se tiče Ukrajine. Stanovništvo Ukrajine je iscrpljeno i u vrlo teškoj poziciji. Žele da oni koji su odgovorni za majdanski masakar da budu kažnjeni. koji su problemi ovdje uključeni? Vjerojatno trebate suradnju Rusije, dakle, kakva je situacija što se toga tiče? Ja sudjelujem u zaslanstvu parlamentarnom za Ukrajinu i pokušavamo hrabriti kolege da ratificiraju rimske statute. No, signali koje dobivamo za sada jesu pozitivni. A sada bih se pozabavio temom Palestine. Dakle, to je jedno preporno pitanje jer Palestina je potpisnica e, osnivanja Međunarodnog kaznenog suda i oni su objavili e, da žele da se ratni zločini počinjeni u Gazi upute na sud. ta najava je naravno vrlo loše prihvaćena u Izraelu. E, što se nas tiče, mi podržavamo odluku da Palestina pristupi sudu i naravno sud nije stranački orijentiran, ne može zauzeti niti jednu strano i međunarodno prihvaćeni standardi moraju biti prihvaćeni. Nekažnjivost eh, se ne može dopustiti, ali naravno i sam proces je vrlo važan. Dakle, zanima me da li to doista pripomaže mirovnom procesu između Palestine i Izraela ili ne. što se tiče jesaj tragičnih događaja u Siriji. Sirija nije potpisnica osnivanja suda, no svijet naravno očekuje da zlodjela koja se čine u Siriji na neki način budu kažnjena. Kakve dakle mogućnosti tu imamo? Kroz vijeće sigurnosti možda, ne znam da li na taj pristup računate kolika bi tu bila mogućnost uspjeha uzevši u obzir položaj Rusije ili možda bi druge zemlje mogle ovdje pripomoći. I za kraj Što se tiče događaja u Južnoj Africi, činjenice da sudanski predsjednik uspio izvući se i ukrcati se u avion upravo u trenutku kada je u Južnoj započinjao sudski proces. Kako možemo izbjeći ovakva nepoštivanja pravila? Naravno, mi možemo optužbe podići, no moramo pronaći neki drugi pristup Dakle, radi se o državama potpisnicama e, koje su te koje će se pobrinuti da se pravila poštuju ili ne. Dakle, kako možemo poboljšati stvari? Hvala vam, zastupnice Auken. Zahvaljujem, bilo je doista fascinantno saslušati vaše izvješće koje pozdravljamo, a rado bih i čula vaš komentar o tome da je po prvi puta u povijesti podrška sudu e, dakle da Europa nije pozdravila prihvaćanje e, rimskih statuta od strane jedne treće zemlje, Palestine i možete li komentirati to. Da li je ovo ovdje nešto što je promijenilo poimanje suda u svijetu, dakle kako vi doživljavate to? I imam neka konkretnija pitanja. Koliko predviđate da će trajati prethodno razmatranje u slučaju Palestine? Koliko zaposlenih na tome radi na puno radno vrijeme? Kako procjenjujete suradnju između izraelskih tijela vlasti e, i Palestine? Da li je nužno da vaš tim posjeti Palestinu? prije nego što zatvorite prethodno razmatranje. I konačno u posljednjoj rezoluciji Europski parlament je pozvao visoku predstavnicu da radi na potpunom prevođenju preporuka um, Istražnog povjerenska UN-a o sukobu u Gazi 2014. Uključujući da aktivno podrži vaš rad kao suda Dakle, kako Europska unija može bolje podržati prethodno razmatranje u slučaju Palestine, osobito u slučaju nesuradnje bilo koje od uključenih strana? Uzevši u obzir složenost situacije i mogući broj zločina koji su možda počinjeni, na što će se vaš ured usredotočiti u prethodnom razmatranju? I Konačno, da li razmatrate bilo kakav vanjski pritisak mm, tijekom provođenja svojih prethodnih razmatranja? U ime Barbare eh, eh, Lohbiler bi samo još dva opća pitanja postavila mm, što Europska unija može učiniti dakle, da podrži sud i njegov rad kako bi dobio suradnju potrebnu da sve žrtve dobiju pravdu. Eto, dakle, opće pitanje o podršci Europske unije, a također ju zanima što mislite da se može učiniti u slučajevima poput onoga u Siriji. Hvala. Thank Puno hvala i mm, tužiteljici suda što je danas s nama. Ovo je velika čast za naš pododpor i za ovaj parlament. Međunarodni kazneni sud nije nikada ovoliko potreban kao i danas, vi ste to rekli, a ja se slažem sa vama jamčim vam u svoje ime i u ime kolega da snaga na europskoj razini je bitna kako bi se osnažila uloga suda i kapacitet suda da se ostvari pravda. Mogu vam kao primjer dati recimo Italiju i to stvarno govorim sa gorčinom moja zemlja još uvijek nije e, ratificirala amandmane iz Kampale. Mi smo pripremili jedan nacrt zakona kako bismo potakli našu vladu da to ratificira. Želim vam reći da je naša podrška potpuna i bezuvjetna. No s druge strane, što tražimo od vas? I već su se i neke drugi kolegi dotakli ove teme. Mi bismo željeli vidjeti malo odlučniju ulogu kad je riječ o zločinima počinjenim u Palestini Ovdje naravno nije riječ o unakrsnim osvetama, ali tamo su e, dva naroda i oba traže pravdu. Stoga vas molim da e, diplomatsku i političku raspravu koja je nekako došla u slijepu ulicu pretvorite u konkretne mehanizme. Da provedete ono što predviđa statut suda i da se na taj način e, potakne obje strane da izađu iz ove slijepe ulice pregovora te da pokrenu mm, nastave ili pokrenu mirovni proces. I dodat ću još i temu Libije. Tamo su počinjeni i još uvijek se počinjavaju strašni zločini, zločini koji e, uključuju i sukobljene strane u građanskom ratu, ali i e, trgovce ljudima, krijumčare ljudima. Stoga je jako važno da e, osobe koje sjede na odgovornim funkcijama da i oni budu izvedeni pred e, lice pravde. I na kraju, kad je riječ o potpisivanju od strane velikih e, sila, znamo da dokle god sud ne bude imao potpis e, sad a rusije kine da će imati operativne poteškoće u ispunjavanju svojih zadataka stoga me zanima što je učinjeno u tom smislu posebice kad je riječ o sad u i još jednom vam želim reći da imate našu potpunu podršku. Nemojte uzmicati pred pritiscima. Nemojte odustajati od Afrike zato što na drugim mjestima nije dovoljno učinjeno. Ne, radite svugdje. Nemojte posustojati pred diplomatskim e, ucjenama koje dolaze od velikih sila. Hvala vam. Grazie tante. Castaldo, Hvala vam. Prije nego što damo riječ predstavnicima vanjske službe, također bih i sama uputila par pitanja gospođi Bensudi. Prije svega, što se tiče poštivanja međunarodnih pravila je nužno zadržavanje učinkovitosti, nepristranosti i izbjegavanje bilo kakve zloupotrebe e, aktivnosti i misije i mislim da se svi slažemo oko toga, osobito mi koji radimo unutar e, pododbora. Ovo pitanje je dijelom upućeno službi za vanjsko djelovanje, ali upotrebalo bih priliku što je gospođa Bensuda ovdje da vas pitam dvije stvari. Prije svega, mnogi su kritizirali rimske statute zbog nedefiniranja zločinja, zločina terorizma i zanima me vaše mišljenje o tome da li su razlozi tog izuzetka što nije došlo do međunarodnog e, usoglašenja oko kriterija koji određuju taj zločin, a isto tako što se tiče procesa u Palestini, Gaze i pristupanja sudu, postoje kritike iz Izraela i pravosudne zajednice Dakle, Palestina je izjavu svoju 1. E, siječnja 2015. podnijela pod člankom 3.2 kojem prihvaća nadležnost suda e, zbog navodnih zločina u palestinskom teritoriju i tako dalje. No tri mjeseca prije, prije podnošenja ove izjave, Europska unija je izjavila da je status Palestine unapređen u e, viši status i ured je razmotrio pravnu implikaciju toga te zaključio da je ova promjena retroaktivno ne djeluje na njihovu izjavu da Palestina trenutno može e, postati potpisnicom rimskih statuta. Tako da bih e, voljela čuti vašu reakciju na takve kritike jer u određenom e, smislu Očekuje se ispunjavanje kriterija za državnost Palestine, što bi na neki način moglo potaknuti palestinske voće da upotrebe sud kako bi svoje političke ciljeve mogli bolje ostvariti. E, gospodin Kristijan Berman iz Europske službe za vanjsko djelovanje ima riječ, nakon čega će gospođa Bensuda dati odgovore. Hvala. Prije svega, zahvaljujemo na ovoj razmjeni i ovom vrlo važnom sastanku. Što se tiče naše službe, možemo samo naglasiti snažnu podršku Europe e, sudu, borbu protiv nekažnjavanja, e, jer učinkovit sud je nužan instrument u borbi protiv nekažnjavanja i promicanju međunarodnog poretka koji se temelji na poštivanju zakona. Sud će time ostati jedan vrlo važan prioritet za nas, za cijelu Europsku uniju. Također se želimo zahvaliti na sjajnim radnim odnosima između naše službe i vašeg ureda, ureda tužiteljice, te i dalje nudimo podršku kako sudu, tako i vašem uredu. Hvala. Okay, um, Imamo li još koje pitanje? Ukoliko ne, e, gospođe Benso, da imate riječ. I također bih još nešto rekla o trenutnoj nešto valjda čuti o trenutnim vojnim aktivnostima koje se provode u Siriji. Zahvaljujem poštovanim zastupnicima na svim pitanjima. Ima ih poprilično, no pokušat ću reagirati na sve. Prvo pitanje je bilo o Ukrajini. Kao što sam u izlaganju već rekla, Ukrajina je e, dala izjavu kojom prihvaća prema članku 12.3 nadležnost suda. Ako se sjećate, njihova prva izjava se ticala događaja na Majdanu zbog privremenog obuhvata e, od studenog 2013. do veljače 2014. zapravo se radilo samo o tim isključivim događajima i mi smo se mogli svoj rad ograničiti samo na to vremensko razdoblje što nije bilo lako za sud i pošto Postavljena su nam mnoga pitanja zbog čega ne idemo van tih okvira, ali nismo mogli. Njihova deklaracija izjava je ograničila sud na to vremensko razdoblje. Uz drugu deklaraciju od prošlog mjeseca, ili čak ovog mjeseca, ono što je što se dogodilo jest da je prihvaćena nadležnost suda od veljače 2014. nadalje. Dakle, otvoreno. To znači da sada prethodno razmatranje širimo i na druge događaje, čak i na istoku zemlje, dakle uvelike je prošireno i time se trenutno bavimo. Jučer sam e, izjavila da e, širimo obuhvat prethodnog razmatranja i na druge događaje. Također sam željela biti jasna što se tiče prethodnog razmatranja i reći da to nije istraga. Zapravo se radi o prikupljenju informacija o zločinima koji su počinjeni i isto tako se radi o analizi tih informacija. Dakle, analiziramo informacije e, u jednom uredskom e, procesu gdje pokušavamo doći do pouzdanih informacija svih izvora koje ćemo međusobno provjeravati, uspoređivati i odrediti nekoliko stvari da li su počinjeni zločini u nadležnosti suda, da li e, se već vode određeni nacionalni postupci, također se bavimo ozbiljnošću, težinom ovih zločina i isto tako razmatramo da li bi bilo u protiv interesa pravde e, da interveniramo u te situacije. Tek nakon cjelokupnog procesa donijet ćemo svoju odluku, ovisno o zaprimljenim informacijama. A ta će odluka biti da li otvoriti istragu ili ne. I to iz cijelog niza razloga. To je trenutno stanje stvari, dakle, što se tiče Ukrajine. Što se Palestine tiče, e, zapravo je proces jednak. I trenutno se time bavimo, prikupljamo informacije, analiziramo ih i donosimo odluku na kraju tog procesa. Vjerujem da je važno za sva prethodna razmatranja, a osobito u slučaju Palestine, biti što je trpniji moguće sa informacijama koje imamo na raspolaganju, analizirati ih prije nego što dođemo do bilo kakve odluke, da li otvoriti istragu ili ne moj ured, kao što sam na samom početku rekla, e, pozvala sam sve e, sudionike u sukobu da nam pruže informacije i kao što sam u izlaganju također rekla, sve e, strane koje su u kontaktu sa mojim uredom, dakle, pružaju veće informacije, što je pozitivna stvar. Dakle, kao što sam prije već rekla, uvijek je bolje imati sve obuhvatne informacije iz svih izvora tijekom prethodnih razmatranja. I dakle, to se već događa, e, radimo na tome, dakle, rekla sam već da se radi o jednom tihom procesu za koji nije potrebna velika buka pažnja, no e, informacije prikupljamo i bavimo se njima u tom uh, uredskom poslu. Jedna stvar koju bih spomenula, već smo zatražili i od Izraela i Palestine da želimo posjetiti ih, dakle moj tim će ići na teren, tome se trenutno razmatra i vjerujem da ćemo to u nadolazećim mjesecima i provesti. Možda već i ovaj mjesec moramo najprije dobiti eh, reakciju na to s druge strane ali to je nešto e, čime se bavimo. Još nešto što bih rekla o prethodnom razmatranju je da tu ne postoji jedan vremenski okvir. Zapravo visi o okolnostima, o činjenicama. Kao što sam rekla, to je prikupljanje informacija i analiza, a ne istraga. Dakle, vrlo teško bi bilo dati jedan vremenski okvir i reći počet ćemo sada, završit ćemo tada. Ovisi o tome što uspijemo prikupiti i koliko ćemo uspjeti ispuniti kriterije koje sam vam rekla, dakle što se tiče interesu pravosuđa, težini, zločinima i nacionalnom pravosuđu. Što se Sirije tiče, pitali ste kakve su tu mogućnosti. Sirija kao što ste dobro rekli, nije potpisnica rimskih ugovora, i zbog toga nemamo teritorijalnu nadležnost ondje i ne možemo intervenirati u situaciju u Siriji kao takvu. Međutim, znamo da što se tiče Isisa i zločina koje se vrše na teritoriju Sirije i Iraka, znamo da e, unutar vojske Isisa postoje državljani članaka potpisnica Dakle, Međunarodni sud ima nadležnost ne samo na teritoriju država potpisnica, već i nadležnost nad državljanima država potpisnica gdje god oni vršili određene zločine. Tako da imamo nadležnost nad tim državljanima i mnogo je toga potrebno uzeti u obzir i razmotriti kako bismo vidjeli da li same države o čijim državljanima se radi koji vrše zločine, e, da li te države nešto rade kako bi same e, sudile tim osobama. Kao što znate, dakle, ova nadležnost e, suda ne zamjenjuje državnu suda, već ju nadopunjuje. Ukoliko nacionalne države se već bave istragom, tada se mi time nećemo baviti, samo ćemo razmotriti koliko se to dobro provodi. A druga stvar, moramo prikupiti informacije o hjerarhijskoj razini i na kojem položaju u hjerarhijskoj strukturi se nalaze ti državljani. Zbog naše politike, dakle, da e, se procesuira najodgovornije za zločine. Dakle, tražimo te informacije kako bismo ovo dalje mogli analizirati i tu bi nam doista trebala pomoć tih država čiji državljani se nalaze u hjerarhiji Isisa kako bi pripomogli radu mog ureda sa informacijama i kako bismo mogli razmotriti mogućnost optužbe ili suđenja tim državljanima. Što se Južne Afrike tiče, spomenuli ste neuspjeh u hapšenju predsjednika Bašira. E, kao država potpisnica, to je njihova odgovornost, to je njihova obveza, obveza prema ugovoru. E, dakle, ukoliko netko koga sud traži se zatek na teritoriju države potpisnica, ta odgovornost se automatski aktivira. Ta pravna obaveza se e, aktivira kako bi se tu osobu uhapsilo i izvelo pred sud. No, nažalost, svi smo vidjeli što se dogodilo u Južnoj Africi. Što mi kao sud, kao moj ured možemo učiniti, jest da smo obavijestili vijeće o tom neuspjehu Južne Afrike. Dakle, usprkos tome što je sud ih već unaprijed kontaktirao, kontaktirao njihov nacionalni sustav i rekao im da bi predsjednika Bašira trebalo zadržati i predati ga Međunarodnom kaznenom sudu. No, odgovornost je u krajnjoj e, liniji na vijeću država, potpisnica, ali i na vijeću sigurnosti UN-a, jer se radilo nečim što je upućeno s te strane. Dakle, taj slučaj je proslijeđen Međunarodnom kaznenom sudu. No, kao vijeće država potpisnica, e, države imaju odgovornost pozabaviti se tim problemom e, gdje određene države ne poštuju naredbe suda. Radi se o vrlo ozbiljnom pitanju za koje smatram da bi države članice trebale doista pomno to razmotriti dodano na ono što vijeće sigurnosti može samo učiniti Prijeći ću na sljedeća, sljedećih nekoliko pitanja. Prije svega, pitali ste za moje mišljenje o tome da Europska unija nije dala svoju izjavu, kao što obično čini, kojem pozdravlja ratifikaciju Rimskog statuta od strane Palestine. Nažalost, ne mogu komentirati to, radi se o političkoj odluci. Ja se ne bavim politikom. Možda bi bilo bolje da ja pitam koji je bio razlog toga. Sigurno sam da razlozi postoje, ali nije na meni i tu radije ne bih komentirala političke odluke niti jedne međunarodne institucije. Pitali ste također koliko će to dugo trajati. Više manje sam na to odgovorila. Dakle, ne postoji vremenski okvir. Prethodno razmatranja ne možemo reći koliko će dugo trajati. Ovisi o činjenicama, o okolnostima, o svemu što uspijemo prikupiti i e, kako sa njima već uspijemo raditi, analizirati ih pažljivo. Što se suradnje tiče, također sam spomenula da sve strane jesu odlučile e, surađivati s uredom. E, dakle, na tome radimo, imat ćemo svakako pitanja, e, sastanke, zasjedanja, prikupljati informacije i na osnovu toga raditi. Vidjet ćemo koliko će to dugo trajati, no ovisit će jednostavno kako se situacija razvija posjetu sam također spomenula, pokušat ćemo je organizirati što je prije moguće. E, pitali ste i na što će se moj ured usredotočiti. Prije svega imamo ratifikaciju, no čak i vezano uz njihovu deklaraciju radi se o zločinima počinjenim u Gazi proteklog ljeta Dakle, to je na on, ono na što smo se usredotočili, ali radi se o nečem širem u smislu da se od suda traži da se usredotoči na zločine koji su počinjeni e, na teritoriju Palestine, ali isto tako i nad državljanima Palestine. Dakle, to je široko i daje nam mogućnost da se doista pozabavimo svim navodnim počinjenim zločinima. I time se i bavimo. Ne ograničujemo se dakle samo na događaje prošlog leta. Odnosno prije leta. Da li bilo kakav pritisak postoji? Ne, doista ne. No, čak i da se dođe do pritiska, to neće utjecati na mene niti u jednom smjeru. Ja ću jednostavno odraditi svoj posao. Siriju smo dakle već spomenuli i situaciju sa ISIS-om i potencijalnu nadležnost nad osobama državljanima država potpisnica. Što se tiče ovog upućivanja slučaja od strane Vijeća sigurnosti UN-a, Znam da postoji nekoliko poziva za to, dakle da se ovaj slučaj uputi e, sudu, ali mi ne zagovaramo, ne tražimo sami od Vijeća sigurnosti da nam nešto bude upućeno. Ako i do toga dođe, e, ne radi se niti automatski o tome da ćemo mi prihvatiti slučaj. Moramo dalje e, procijeniti da li su počinjeni zločini u našoj nadležnosti i razmotriti sve uvjete koji su potrebni to smo učinili i u slučaju Darfura Sudana i u slučaju Libije. Dakle, prije nego što smo slučajeve preuzeli. Ali postoji mogućnost da se sud pozabavi sirijskom eh, sirijskim slučajevom ili kroz upućivanje od strane UN-a ili deklaracijom kojom će oni prihvatiti naše, našu nadlež, nadležnost ili pak ratifikaciju, a iskreno ne vidim da će se bilo što od toga dogoditi, no tko zna. Također ste spomenuli pitanje Palestine, mislim da sam odgovorila pretežno na to. I zahvaljujem na poticaju da ne odustanemo od toga. To mi nije niti palo na pamet. Hvala. Također ste spomenuli pitanje terorizma. Zbog čega on nije konkretno definiran u rimskom statutu, rimskom ugovoru, dakle, zločini počinjeni unutar terorizma uglavnom bi spadali pod zločine protiv čovječnosti pod rimskim statutom. Ukoliko dođe do napada, iako se radi o činu terorizma, to nije možda konkretno spomenuto, navedeno, ali to ne znači da se sud neće pozabaviti tim slučajima u slučaju, ukoliko se ispuni e, preduvjete potrebne za našu nadležnost. Jer ukoliko se radi o zločajima protiv čovječnosti, e, možemo se time baviti. Ubijanja, uništenja i slični zločini. Ne mislim dakle da to sprečava sud da djeluje u slučajevima gdje imamo nadležnost nad nekim terorističnim činovima. Jer to bi se, tu bi se u principu radilo o zločinima protiv čovječnosti. Spomenuli ste i deklaraciju i ja sam e, zapravo potaknula Palestinu da se pridruži radu suda. Tako da mislim da je ta kritika nepoštena, pogrešna. Dakle, ja nisam tako nešto učinila. I krajem 2013. kada je Palestina dobila svoj status na općoj skupštini UN-a došlo je nekoliko poziva do mog ureda da sada kada se promijenio status Palestine u UN-u da bih ja ponovno trebala preuzeti prihvatiti deklaraciju iz 2009. i preuzeti slučaj Palestine. Imali smo nekoliko takvih poziva, cijeli niz rasprava o tome da bi moj ured sada automatski trebao preuzeti bavljenje tom situacijom uzivši obzir na deklaraciju iz 2009. Zbog toga sam smatrala da je nužno razjasniti to jasno reći da trenutni sastav status ne može retroaktivno djelovati na 2009. Ovo se radilo o 2012. I ta deklaracija, kada je donesena, tada Palestina nije imala ovaj status u UN-u. I kod nas se nije radilo nužno pitanju državnosti Palestine. Nikada nismo bavili se, komentirali to. Uvijek smo govorili da je se mi bavimo statusom Palestine unutar UN-a. To smo od uvijek tvrdili i to pokušavamo i objasniti kada kažemo da status koji su imali 2009. u UN-u se sada promijenio. Sada je u drugoj kategoriji unutar koje e, može biti potpisnica Rimskog statuta kao i drugih međunarodnih ugovora. To je bila naša procjena, ali jasno smo se ograničili na to da kažemo da se radi o statusu Palestine unutar UN-a. A svidjelo nam se to ali ne, to se eh, nakon 2012. promijenilo sa glasanjem na općoj skupštini. I bilo je, po mojem mišljenju, nužno da moj ured ovu situaciju razjasni. Nije se radilo o nikakvom poticanju niti jedne strane. To nije moja uloga. Mi ne potičemo nikoga ni na što. Univerzalnost je svakako vrlo važna za rimski statut jer mislim da bi se time e, riješili sa svim optužbama od dvostrukih standarda, uplitanja i tome slično. No univerzalnost je dobra i potaknula bih osobno bilo koju državu koja nije još potpisnica pristupi rimskom statutu. No u ovom slučaju, u ovom konkretnom slučaju nije bilo potrebe da ikoga potiče ni na što no bilo je važno da razjasnimo osobito ste optužbe da e, sud ili moj ured izbjegava preuzimanje palestinskog slučaja zbog toga što se njihov status promijenio i to je nešto što sam jednostavno morala razjasniti. Hvala. We really thank you very much for your presence today. Doista vam zahvaljujemo na vašim odgovorima danas. Mislim da je to važan trenutak. Čuti vas kako govorite o svim ovim dosijema koje imate pred sobom molim vas e, kontaktirajte nas slobodno ako trebate neku pomoć, kako god vam možemo pomoći za daljnje korake. A prije svega kada se radi o nadolazećem posjetu e, Izraelu i palestinskim vlastima. Hvala vam lijepo još jednom gospođo Bensuda i nastavite s vašim poslom.